sramežljivost e, vezano uz tu referencu. Ali ovom temom se moramo odlučno pozabaviti kako bi države članice bile stavljene u situaciju da mogu izdvojiti odgovarajući doprinos za ovaj izazov. I to je put koji moramo preći. Moramo biti ambiciozni kada je riječ o osnovnim temama kao što je održivost okolišta, okoliša i istovremeno pomoći onima koji će možda zaostajati. E, dakle, održivost, socijalna inkluzija, to je ono što moramo dati svojim građanima. Pani Jordi Kanas. Zastupnik Jordi Kanas. Tak predsjedniče comisarios eh, durante la crisis tenía un amigo economista. hvala lijepa. poštovana gospođo predsjednice poštovani gospodine eh, povjereniče eh, održivost je osnovno načelo i vrlo važan cilj Naravno, kada govorimo o krizi, e, cijenu plaćaju najosjetljivije i najranjivije skupine u društvu. E, sada moramo osigurati da to ovaj put ne bude slučaj. E, moramo težiti tome da ostvarimo pravednu Europu. Neki govore o održivosti, a pritom zaboravljaju na pojedince koji su ljudska bića. Nama su jasni ovi ciljevi, međutim, e, ti ciljevi moraju počivati na vrijednostima i upravo je zato ovdje iznimno važan socijalni stup. E, riječ je o vrlo konkretnim ciljevima pomoću kojih možemo osigurati da naši građani ne trpe posljedice e, tranzicije i promjena. E, moramo osigurati da najranjivije skupine ne trpe posljedice. Na redu je zastupnik Sun. Jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujemo na ovom predstavljanju plana za održiva ulaganja i pravedni fond za tranziciju i smjernice o socijalnoj Europi. Dva komentara. Što se tiče e, pravednog fonda za tranziciju, moramo biti e, sigurni da to bude instrument koji će doista olakšati tranziciju i e, da će to biti nešto što će biti spojivo sa socijalnom Europom. To ne smije biti u suprotnosti. Pritom e, moramo voditi računa o tome da nikoga ne e, ostavimo iza sebe i ne zanemarimo. E, pritom e, moramo vidjeti odakle dolaze sredstva. To je poput Junckerovog plana, nova generacija Junckerovog plana, generacija 3.0. E, moramo vidjeti gdje su izvori tih sredstava, gdje će doći do rezova kako bismo mogli osigurati potrebna sredstva. Smatram da je u svakom slučaju ključna poruka moramo krenuti dalje i prihvatiti se ovog izazova i osigurati sredstva. Zahvaljujem. Na redu je zastupnik Borča, minuta. Pola milijuna e, zainteresiranih radnika, e, stotine tisuća izgubljenih radnih mjesta može oslikati ono što će biti iduća kriza nezaposlenih. Čini se da Evropska unija ovdje nudi strategiju za dekarbonizaciju, a istovremeno će pogoršati stanje sa nezaposlenošću. Ovo je veliki fatalizam. Čini se da ste odustali od industrializacije Europa, kontinenta gdje je rođena industrijska revolucija. Otkud resursi za ovaj fond? Govorite o tisuću milijardi koje danas nemamo. Mislite li da ćete nešto riješiti ukoliko 50-godišnjake šaljete na daljnje školovanje? Govori se o tome da će se sredstva uzeti iz Fonda za razvoj, za regionalni razvoj ili kohezijskog fonda. I onda me evo zanima ovdje i pomoć naših prevoditelja zato što je ovdje situacija doista, doista strašna. Ova zakrpa je gora od štete koju pokušavate njome začepiti. Hvala vam, zastupnica Zalevska. Gospodine Povjereniče, dame i gospodo, ne znam jeste li primijetili, ali oni koji vas podržavaju kažu da, ali. Ovaj predstavljeni plan je jako općenit. Nije dovoljno davati pusta obećanja. Vi ste dobili veliko povjerenje građana. Još tamo 2014. sve su države članice odlučile smanjiti svoje emisije za 40%. Imam jedno pitanje vezano uz ove općenite brojčane pokazatelje. Odakle ovih 7,5 milijardi eura? Jesu li to neki novi porezi? Ukoliko da, kakvi? Kako od ovih 7,5 milijardi dobiti ovih 1000 milijardi? Je li riječ ovdje o nekim novim ulaganjima? Ako da, koja su to ulaganja? Htjela bih čuti nešto više preciznijih informacija. Govori se o 300 milijardi eura koji će doći iz privatnih džepova. Također, kako ćete to postići? I za kraj, kada ćemo dobiti novi zakon o klimi? Imamo samo 60 dana za taj zakonodavni prijedlog. Hvala lijepo, zastupnik Peter Lize. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Poštovani gospodine potpredsjedniče komisije, e, drage kolegice i kolege. Smatram da je ovo sjajna i velika vizija Želimo u Europi postati e, sve neutralniji. Već stari plan e, komisije do 2018. pokazuje na koji način možemo otvoriti dodatna radna mjesta i osigurati dodatni gospodarski rast. Međutim, zato nam e, treba dobar okvir i u nekim regijama je potrebno provesti e, veće reforme i promjene nego u nekim drugima. I upravo zato je dobro osigurati pravedni fond za tranziciju kako bismo to olakšali našim građanima i to moramo učiniti diljem Europe. Ne možemo primjenjivati stare kriterije kriterije što se tiče novog e, cilja e, čak i kada se radi o bogatijim zemljama jer smo suočeni s problemima s kojima ne bismo bili suočeni da nije došlo i ne dolazi do postupnog ukidanja ugljena. Pritom moraju postojati kriteriji za državnu potporu. Pritom trebamo osigurati da se proširi sustav ETS. Jako mi je žao, to je nešto što traži moj klub i žao mi je što tu još uvijek postoji otpor, ali nadam se da ćemo se dogovoriti oko toga. Osvrnuo bih se samo na jednog kolegu koji sjedi iza mene i govorit će nakon mene. To je nepravedno. On je izumio fond, pravedni fond za tranziciju. E, zahvaljujem kolegi na ambiciji, na angažmanu i nadam se da ćemo to doista ostvariti. Zahvaljujem. E, sada je na redu zastupnik Nika. Hvala lijepa. E, drago mi je što planirate 7,5 e, milijardi za pravedni fond za tranziciju. Međutim, e, istodobno bih se osvrnuo na to što će biti uključena Europska investicijska banka u pogledu projekata za dekarbonizaciju. Što se tiče Rumunjske, iznimno je važno da dobijemo tu investicijsku potporu. E, prema jednoj studiji koja je predstavljena u e, prosincu bit će potrebno 80 milijardi tijekom 10 godina. Dakle, ogromni iznosi kako bi se odradio ovaj posao. To će biti jako teško. U prošlosti e, je postojala potpora koja se pružala nekim od najbogatijih regija u Europskoj uniji, a ona nije uvijek bila potrebna. Zanima me koji će projekti biti potrebni u regijama koje su suočene s izazovom dekarbonizacije. Kakvu socijalnu potporu kanimo staviti na raspolaganje? jer nekih 170 tisuća ljudi u Rumunjskoj izgubit će posao. Hvala. Na redu je e, zastupnik Anfan, jedna minuta. Lijepi pozdrav, dolazim iz Francuske gdje su građani bili primjerani staviti žuti prsluk kako bi nam objasnili da energetska tranzicija mora biti pravedna. Iz tog razloga je važno da prvi politički potez nove Europske komisije nakon predstavljanja Europskog zelenog plana upravo bude taj fond za pravednu tranziciju. Kako niti jedan europski građanin, niti jedna europska regija ne bi bili zapostavljeni kako bismo sve pretvorili u prilike Ovdje se izmjenjuju govornici, kažu ovo je nepodnošljivo, bit će preskupo. No postavite pitanje građanima Venicije, Venecije je li preskupo boriti se protiv klimatskih promjena i poduzimamo li dovoljno ili pak nedovoljno, pitajte Australce, smatraju li da se na svjetskoj razini radi previše o području klimatskih promjena ili možda činjenica da se ne radi dovoljno ih mnogo košta i to uništava njihov kontinent. Nemojmo više gledati u retrovizor, pogledajmo zajedno u budućnost i nemojte više razmišljati. Europska komisija, molim vas da izdvojite potrebna sredstva, imate potporu Europskog parlamenta. Prihvaćate li pitanje? Da, naravno. Zastupnica Višnjevska. Vodničonca, pani pošle, Hvala lijepo. Gospodine, vi ste rekli da predstavljate Francusku. Moram priznati da me već e, mjesecima čudi ovo što govorite. Naime, već neko vrijeme se žuti prsluci suprotstavljaju klimatskoj politici na ulicama francuskih gradova. Vaš energetski miks temelji se na ugljenu. naime, u vrlo malom postotku, međutim u Poljskoj je situacija obrnuta. Naš energetski miks temelji se upravo najviše na uporabi ugljena. Smatrate li da bi se pravedna tranzicija trebala sastojati u tome da države zanemare glas naroda? Hvala vam. Izvolite. Pa mislim da je vrlo važno da se osnuje ovaj fond za pravednu tranziciju, mi to podržavamo, ja osobno to podržavam. U zemljama poput Poljske situacija je drugačija i ja sam svjesna činjenice da Poljska u prosincu nije blokirala naš cilj klimatske neutralnosti. Vaša vlada je to mogla učiniti, ali nije. Tako da smatram da je važno da budemo solidarni kako bismo pomogli u toj energetskoj tranziciji u Poljskoj, svugdje u Europi, ali posebno kod vas. Tako da nemojte misliti da ja ne podržavam ovaj tranzicijski plan. Mislim da je to važno upravo zato kako se nitko ne bio ostavio u izolaciji, posebno u onim zemljama gdje je to najpotrebnije, poput Poljske. Hvala lijepo. Zastupnik Andresen na minutu. E, moramo dati odgovore poljskim rudarima, e, zelenim aktivistima, ali i milijunima građana Europske unije koji boluju od astme. E, drago nam je što se planira pravedni fond za tranziciju u regijama koje će time biti pogođene. Međutim, radimo premalo Trebaju nam novi planovi u odnosu na plan gospodina Junkera i Oettingera. E, ne smijemo se osloniti samo na privatna sredstva. E, uz pomoć samo privatnih investicija nećemo moći financirati e, zeleni plan. Koncerni poput Siemensa ili rve neće uspjeti osigurati ostvarenje naših ciljeva. Treba nam više javnih investicija i nova vlastita sredstva. Želimo da Amazon i drugi uplaćuju naš proračun, a isto tako da postoji porez na proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja, a koji štetno utječu na klimu. Hvala. Hvala vam lijepo. A sada riječ ima Izabela Kloc na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam lijepo, uvaženi kolege zastupnici, u velikom broju zemalja korištenje ugljena je doista rašireno. Moram podsjetiti da se na konferenciji u Parizu doista stavio naglasak na korištenje vlastitih resursa, i energetska sigurnost u tim zemljama ne može postojati bez pribjegavanja ugljenu. Podsjećam samo da je komisija potvrdila da prihvaća specifičnost Poljske u vezi s ovom problematikom. Iz tog razloga mi zahtijevamo da se da naš put prema energetskoj neutralnosti bude progresivan. 2070. godina bi za nas mogla biti moguća. Stručnjaci smatraju da bi 2050. godine Europi već moglo ponestati energetskih izvora. Nije li razumno i dalje nastaviti koristiti ugljen koji nam daje energetsku sigurnost, a koji možemo i modernizirati. Naime, što se tiče centrala na ugljen, u Poljskoj te elektrane su nužne da bi njemačke vjetroelektrane mogle proizvoditi dovoljno energije. Hvala vam. Sada riječ ima zastupnica Karvalja na jednu minutu. Hvala lijepa. Europska unija ima vrlo ambiciozne ciljeve što se tiče e, klimatske tranzicije. Međutim, što se tiče konkretne provedbe, moramo voditi računa o dva aspekta. Kao prvo, sve države članice moraju raditi na ostvarenju ovih ciljeva i prihvatiti ih. Kao drugo, e, ova ulaganja moraju biti u skladu s ambicioznim ciljevima. Ne smijemo smanjivati e, sredstva. E, tu posebice mislim na prekogranične ciljeve i potrebnu tehnologiju tranzicija mora počivati na jednostavnom i fleksibilnom sustavu upravljanja. E, tu moramo uzeti u obzir specifične potrebe pojedinaca i regija, a posebno trebamo voditi računa o onima koji će biti suočeni s velikim poteškoćama u sklopu tranzicije. Nikoga ne smijemo zanemariti, posebno kada se radi o ljudima. Sam čovjek mora biti u središtu naše strategije. Hvala vam lijepo. Sada riječ ima zastupnik Fernandez na jednu minutu. Hvala vam. E, želio bih prije svega pozdraviti komisiju kao i Franca Timmermansa koji je spomenuo Asturiju. Još od 80. godina mi imamo problema u Asturiji, tada smo nakon toga imali naftnu krizu 70. godina i onda još jednu tešku krizu. Mislim da doista trebamo pronaći dobro rješenje za klimatske promjene kod nas, ali i u čitavoj Europi mi smo svjesni potrebe da se suzbijaju klimatske promjene. Međutim, kao socijalisti svjesni smo činjenice da Ovaj proces mora biti izbalansiran i omogućiti svim građanima da budu u ravnopravnom položaju. Zato pozdravljam ovaj prijedlog komisije. To će nam omogućiti da uđemo u raspravu, da kako tu ima niz tema koje ćemo morati raspraviti u sklopu zakonodavnog procesa. Mi bismo htjeli da se unaprijedi ova borba protiv klimatskih promjena. Hvala vam. Sada riječ ima zastupnik Körner na jednu minutu. Poštovana gospođo predsjednice, hvala vam lijepa. Uvažene kolegice i kolege, zahvaljujem komisiji na prijedlogu zelenog plana i pravednog fonda za tranziciju. E, borba protiv e, klimatskih promjena e, moramo e, prihvatiti kao veliki izazov i pritom biti vrlo ambiciozni. E, Uspjećemo u ostvarenju ciljeva jedino ako ostvarimo potreban razvoj gospodarstva i tu moramo mobilizirati e, privatne investicije. E, nećemo uspjeti u tome e, da primijenimo odgovarajući poslovni model ako ne aktiviramo privatni sektor. Europska investicijska banka tu mora odraditi svoju ulogu, a isto tako i Njemačka. Osvrnuo bih se na ono o čemu je govorio kolega koji je govorio o Lurskom području. On, nažalost, više nije ovdje. Mene također brine situacija u Sjevernoj Rajni Vestfaliji. Međutim, u Lurskom području situacija je potpuno drugačija. Već desetljećima tamo eh, nije ekonomično eh, vaditi ugljen. Eh, Pristup je trebao biti drugačiji. Daleko ranije je trebalo ljudima omogućiti novu budućnost, e, jer nećemo izbjeći potrebne mjere zbog klimatskih promjena, moramo otvarati radna mjesta budućnosti. Čas jedna minuta. Hvala lijepo. Sada riječ zastupnica zastupnik Desuter. Zastupnica Desuter. Europski zeleni plan i Hitan odgovor Europske unije na klimatske promjene mora biti pravedan i zato vam zahvaljujem što ste tu vrstili i putoka za socijalnu Europu. Međutim, e, taj plan moramo moći i financirati. Ovaj mehanizam ima za cilj pomoći onim regijama koji imaju problema s energetskom tranzicijom s obzirom da su još u velikoj mjeri ovisne o fosilnim gorivima. Nadam se da ovaj fond neće koristiti kako bi se isplaćivala sredstva onim regijama koje do sada još nisu htjeli poduzeti potrebne mjere, a bile su u mogućnosti. Doista mislim da je ovo jedan e, zahtjevan sporazum koji morate sklopiti sa zemljama koje ponekad okljevaju, no nemojte odustati, imate našu punu potporu. I na kraju, ovo financiranje mora također biti popraćeno određenim uvjetima, dakle moraju se mjeriti rezultati. Postupno treba eliminirati ove elektrane i prijeći na obnovljive izvore energije. Hvala. Zastupnica Višnjevska, na jednu minutu izvolite. Hvala vam eh, potpredsjednice, dame i gospodo. Danas smo čuli koji je plan rada komisije kada je riječ o Fondu za pravednu tranziciju. Ovi financijski iznosi nisu dostatni ni u kojem slučaju eh, hoće li se taj fond e, samo tako zvati. Gospodine Timmermans koji je nadležan za pitanje zaštite okoliša kada mu je postavljeno pitanje kako gleda na budućnost e, poljskih e, rudnika ugljena, rekao je znam da će ta tranzicija biti bolna. Međutim, to ne može ići na štetu, tranzicija ne može ići na štetu gospodarstava e, koja se temelje na ugljenu, kao što je to slučaj u Poljskoj, odakle dolazim. E, situacija je doista različita e, diljem Europe. Zanima me je li Europska komisija izračunala trošak energetske tranzicije. Podsjećam da Poljska u svom energetskom miksu se oslanja na ugljen u postotku od 80%. Potrebno nam je više vremena kako bismo ostvarili klimatsku neutralnost. Predsjednica Europske komisije rekla da ne možemo nikoga ostaviti po strani. Molim vas da se držite zadane riječi. Hvala vam lijepo. Hvala sada. Riječ ima zastupnica Benđumea Benđumea. Hvala. Što se tiče ovog novog zelenog plana, mislim da to ne smije ići na štetu građana niti gospodarstva. Postoje ekonomski sporazumi za postizanje dekarbonizacije u Europi. Sada treba donijeti mjere koje će omogućiti državama članicama da i dalje budu konkurentne te da se stvore nove prilike za građane i poduzeća. Prema tome, logično je da one europske regije koje su pogođene klimatskim promjenama traže e, mjere kompenzacijske mjere. Španjolska je jedan takav primjer, daću vam baš e, primjer Španjolske. Dakle, Španjolska je zemlja koja je ispunila sve propise u području zaštite okoliša i nije sada u redu da se zbog toga sankcionira. Dakle, što možemo poduzeti? Fond za pravednu tranziciju pomoći će onim regijama gdje će se morati zatvoriti određene aktivnosti da nastave biti konkurentne, te će se predložiti alternative građanima za bolju budućnost. Ne želimo kupovati socijalni mir. Prema tome, sredstva iz ovoga fonda moraju biti popraćena jednom detaljnom analizom što se tiče postignutih rezultata, dakle konkretnih programa e, u području inovacija, zapošljavanja, osposobljavanja, te treba pronaći nove konkurentske modele. Pani poseł e, Agnes. E, Hvala. Sada riječ ima zastupnica Jongerius na jednu minutu. Hvala. Ako želimo ostvariti napredak, uključujući i napredak u društvu, e, to možemo učiniti zahvaljujući ovom putokazu za socijalnu Europu. Ne može se reći da je sve iz tog plana u potpunosti jasno, ali je jasna namjera. Nikoga ne možemo ostaviti po strani. Znamo da energetska tranzicija može dovesti do promjena načina na koji se organizira tržište rada, treba nam više sredstava kako bismo postigli održivost koja će ujedno biti i pravedna. Mislim da svi imaju pravo na dostojanstvenu plaću, bez obzira gdje rade. I što se tiče dakle, prijedloga komisije o dostojanstvenoj plaći za, za radnike na platformama. Mislim da je to važno. Šefovi država i vlada imaju doista niz ideja i oni bi također trebali se pobrinuti da se pronađu sredstva za socijalnu Europu. Eh, eh, Sada riječ ima Jan Huitema na jednu minutu. Hvala vam lijepo. Ovi šumski požari u Australiji jasno ukazuju na to da je krajnji trenutak da se nešto poduzme u vezi s klimatskim promjenama. Europski novi zeleni plan da će rezultate samo bude li uživao potporu ljudi i poduzeća. Nema smisla da se nađemo u situaciji da ljudi više nisu u stanju plaćati račune. Inovacije su važne također za klimatske promjene, međutim ja se zalažem za dugoročne dugoročno planiranje, možda za zajmove ili pak nove poreze u Europi. No umjesto da se odmah obratimo poreznim obveznicama i zatražimo više poreze, trebali bismo doista razmotriti e, kako preusmjeriti prioritete unutar proračuna Europske unije. Isto vrijedi i za države članice. One se prije svega trebale, trebaju pobrinuti da u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste raspoloživa sredstva iz EU fondova prije nego što se odluče zatražiti svjež novac. Hvala, gospođa Roz, na jednu minutu, hvala vam. Predstavljanje ovog fonda za pravednu tranziciju doista je pozitivna stvar tranzicija može uspjeti samo bude li pravedna i u socijalnom smislu. Sve europske regije nemaju istu polazišnu točku, neke imaju industrije e, gdje postoji visoke razine emisija kao što je primjerice industrija koja se bazira na upotrebi ugljena. Vrlo često e, su takve, takve industrijski pogoni ujedno i e, mjesta gdje se nalazi najviše radnika, tako da te radnike treba osposobiti da rade u sektoru energetske mm, nove, e, e, dakle zelene energije. Također je potrebno da se provede transformacija za postizanje ciljeva iz Pariškog sporazuma. Moramo imati stroge preduvjete da bi se došlo do sredstava iz Fonda za pravednu tranziciju ne bi bilo prihvatljivo da se iz njega financiraju druga fosilna goriva poput plina. To će biti nužno za uspjeh zelenog plana, zato ćemo budno pratiti daljnji tijek događaja. Pani poseł, głos pani poseł, pan poseł Christian Silviu Bušoj. Čas wystąpienia. Sada riječ ima zastupnik Bušoj na jednu minutu. Hvala vam lijepo. Održive financije su sam temelj zelenog plana. Fond za pravednu tranziciju predložio je odbor ITRE. Kolega Buzek ga je predložio, budući da to doista može pomoći onim regijama koje se ugljenu da se riješe te ovisnosti. Ja podržavam i digitalno gospodarstvo. 41% rumunskih regija bit će pogođeno ovim mjerama, zato nam je potrebna adekvatna financijska potpora. Da bismo mogli prijeći na obnovljive izvore energije, trebamo otvoriti nova radna mjesta i prekvalificirati postojeću radnu snagu. Dakle, to mora biti svjež novac, a ne novac iz kohezijskih e, fondova, odnosno kohezijske politike. Hvala. A sada riječ ima Konstance Krel na jednu minutu. Hvala lijepa. Pozdravljam ovaj prijedlog koji se odnosi na zeleni plan e, i pravedni fond za tranziciju. Jako mi je drago e, što pripremate taj plan. Moramo doista pružiti potporu pojedinim regijama i građanima. Međutim, postoje neki aspekti koji nisu dovoljno dorađeni. Prvi aspekt, e, financiranje. 7,5 milijardi. Hoće li to biti dovoljno ili ne za pravednu tranziciju? Tu e, moram reći da nam trebaju nova sredstva, novi izvori. E, ne smijemo nanijeti štetu pojedinim regijama i oduzeti im sredstva i prebaciti ih e, u ovaj fond. Želim svima puno uspjeha što se tiče početka pregovora o višegodišnjem financijskom okviru. Međutim, bojim se da ono što je na stolu da je ispod prijedloga komisije. Osim toga, trgovačka društva moraju se pripremiti za pravednu tranziciju i što se tiče radnih mjesta i otvaranja novih radnih mjesta i perspektiva za radnike. Hvala. Karinen. Hvala vam. Zastupnica Pekarinen, izvolite. Arvoisa puheenjohtaja, siirtymärahaston resurssien turvaaminen on haastava, mutta... Hvala lijepa. Sredstva u sklopu Pravednog fonda za tranziciju e, predstavljaju veliki izazov. Međutim, e, moramo osigurati potrebna sredstva, a istodobno moramo biti u mogućnosti osigurati sredstva i za instrumente koji već postoje. E, Obično se izdvaja jedna trećina sredstava iz proračuna za e, kohezijsku politiku e, i to je aspekt e, o kojem trebamo voditi računa. Sredstva u sklopu fonda trebaju se izdvojiti i ulagati u regijama u kojima će izlazak iz termoelektrana i napuštanje rudnika dovesti do velikih e, problema. E, pritom e, trebamo raditi na smanjenju negativnog klimatskog utjecaja. A istodobno moramo osigurati energetsku neovisnost s obzirom na izlazak iz uglja. Hvala vam. Zastupnik Blos. Poštovana gospođo predsjednice, poštovani gospodine Timmermans, poštovani gospodine Dobrovskis. E, prava klimatska zaštita ne postoji bez pravde i zato je jako dobro što e, razmišljate o ovoj dimenziji. E, moramo ulagati u budućnost, u nova zanimanja, u pravednu Europu koja će biti klimatske neutralna. To nam treba što prije. Međutim, ovo što ste predstavili nije dovoljno. Umjesto novih sredstava vi prebacite odbacujete stara sredstva. Govorite o novim investicijama, a da pritom ne govorite o preduvjetima za napuštanje ugljena. To nije moguće. Napuštanje ugljena mora biti preduvjet za dobivanje europskih sredstava. Međutim, i Njemačka savezna vlada mora preuzeti odgovornost. Oni žele klimatske zaštitu i neutralnost, a da pritom ne žele izdvajati nova sredstva. To neće tako funkcionirati. E, ne možete nešto dobiti za ništa ništa. Kada govorimo o brzim vlakovima, vjetroelektranama i drugim tehnologijama budućnosti, treba nam klimatska neutralnost i pravednost. Međutim, tu i vi i njemačka vlada morate biti dosljedniji. Hvala. Adam Jarubas. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Jarubas, jedna minuta. Hvala lijepo. Uvaženi zastupnici, gospodine povjereniče, Na svjetskoj sceni preuzimamo doista veliku odgovornost sa ovim ciljevima za razdoblje do 2050. Još želimo dodatno pojačati ambicije u razdoblju do 2030. To su promjene koje prepostavljaju velike preobrazbe u našem gospodarstvu. Kad nije riječ samo o energetskoj tranziciji, već o posljedicama po naše društvo. Važno je zato učiniti da ova tranzicija bude pravedna. O tome se dosta raspravljalo u te sada nastaje ovaj fond, dakle pravedni fond za tranziciju. Ovaj fond bi valjalo usmjeriti ka onim zemljama i onim regijama koje se suočavaju sa najvećim izazovima kada je riječ o energetskoj transformaciji i to treba biti proporcionalno u odnosu na njihov BMP. Stoga mi je drago da komisija predviđa značajnija sredstva nego li je predložio parlament. Pravedni fond za tranziciju će zasigurno biti priča o uspjehu. U budućnosti ćemo ga proporcionalno ojačati s obzirom na potrebe. Zbog toga bih htio da ovaj fond bude prioritetan, dakle u trenutku kada se dođe do novih sredstava. Hvala lijepo. Hvala vam. Zastupnica Markes, jedna minuta. Obrigada, prezident. prezident. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, gospodine povjereniče, prije svega bih čestitala Europskoj komisiji zato što je istovremeno predstavila tri dokumenta koje su dijelom jedne globalne strategije. Klimatske promjene stvaraju velike ekonomske razlike i to Europska unija valja prihvatiti te djelovati protiv ovih pojava i nejednakosti. Sada očekujemo sljedeće zakon, sve sljedeće zakonodavne inicijative. Svaka regija je u svojoj specifičnoj situaciji kada je riječ o emisijama CO2. Države i regije će stoga imati e, kod smanjenja emisija različite troškove. Mislim da je ovo pozitivan signal za tržište obnovljivih izvora energije. Moramo nastaviti podržavati sve regije u ovoj energetskoj tranziciji. Valja podržati modernizaciju njihovih gospodarstava te sva se svakako pobrinuti o našim građanima. Hvala vam. Zastupnik Holmgren. Izvolite. Hvala vam. Uvaženi kolege, kada govorimo o tranziciji, ona mora biti pravedna. U predstavljenoj inicijativi ima dosta pozitivnih elemenata ali međutim tu su i neki dijelovi koje bi valjalo dodatno pojasniti. Prije svega je to fond za pravednu tranziciju. Tu valja predvidjeti uvjete kojima će se ispuniti i ciljevi održivog razvoja. Riječ je o potpori koja će se uputiti regijama, regijama koje trebaju sa ugljena preći na obnovljivu energiju. S druge strane, u središtu ove tranzicije treba staviti čovjeka. Riječ je o stvaranju novih radnih mjesta, riječ je o jednom zamahu koji donosi održivi razvoj, a zasigurno će u tim promjenama doći i do značajnih gubitaka radnih mjesta. Prije svega mislim na sektor fosilnih goriva. Također valja imati na umu i ciljeve za razdoblje od 2030. do 2040. Hvala lijepo, zastupnik Buzek. Dame i gospodo, gospodine potpredsjedniče komisije, prije svega želim pohvaliti ovaj prijedlog Europske komisije. On donosi konkretna rješenja kada je riječ o potpori regijama kojima je to najpotrebnije. Ovdje imamo jedan prijedlog i sada ovom prijedlogu možemo raspravljati, te mi je izuzetno drago zbog toga. Čuli smo velik broj ideja i ne mogu ih sada ovdje sve komentirati. Ali Europski parlament će o ovome imati dovoljno vremena za raspravu, o ovome ćemo raspravljati i na trijalogu. Ovdje bih dao jedan opći komentar. Fondovi služe da bismo uvjerili građane u našim najranjivijim regijama da je potrebno s njima dostići ove ciljeve i da oni neće ostati na margini. Prije svega se to odnosi na regije koje imaju kojima se odvijaju značajne rudarske aktivnosti koje uvelike ovise o ugljenu. To su regije na kojima bi trebalo namijeniti značajna sredstva. Te je to moja poruka Europskoj komisiji. Bilo bi dobro usmjeriti dodatne resurse, ne samo ove. Dakle, prije svega mislim na resurse iz sljedećeg VFO-a. Hvala vam, zastupnik Saturi. Hvala lijepo, dragi kolege. Govorimo o fondu za pravednu tranziciju i socijalnu pravdu. Te mi je žao što danas ovdje među nama nema povjerenika Šmita. Zaštita okoliša, zaštita javnih usluga, borba protiv energetskog siromaštva, smanjenje broja beskućnika i tako dalje. Sve ove teme su dijelom jedne pravedne i potrebne tranzicije. Svugdje u Europi se pogoršavaju nejednakosti. Ubrzava se globalno zagrijavanje koje pojačava te nejednakosti. To je argument e, desnice i ono služi za destabilizaciji Europe. Moramo se više angažirati oko socijalne pravde. I želim ovdje reći da mi ekolozi očekujemo više i učinit ćemo sve što možemo da Europski e, stup socijalnih prava učinimo stvarnošću za naše sugrađane. Hvala vam. Zastupnik Bogović, jedna minuta. Europa se odlučila da odgovori na... Europa se odlučila boriti protiv klimatskih promjena. To je ovaj naš zeleni plan, međutim taj plan ima i svoju cijenu. I da ovdje je danas pred nama prijedlog Fonda za pravednu tranziciju i njegovog mehanizma. Dakako, mi smo zato da podržimo one koji se nalaze u nevolji, to obuhvaća i rudarski sektor u Sloveniji. Jedna trećina električne energije u našoj zemlji dolazi iz energije ugljena i ovim će regijama valjati pomoći. Stoga u sljedećem VFO-u moramo pronaći dodatne resurse koji će voditi računa o svemu što ulazi u transformaciju svih sektora da bi se ispunila ova zadaća. Ne smijemo smetnuti suma ni duge politike i zbog toga pregovorima oko VFO-a moramo imati jako jasna očekivanja o tome koliko će pravedni fond za tranziciju stajati i otkud će doći taj novac. Zastupnik Otmar Karas. Hvala lijepa. E, mi se sada postavljamo e, ispravne i potrebne ciljeve. Mi još uopće ne znamo jesu li dovoljno ambiciozni, e, ne znamo postoji li jedna jedina mjera koja će nam omogućiti da ostvarimo te ciljeve. Moramo raditi na puno različitih područja i izdvojiti više financijskih sredstava. Upravo zato je važno da osiguramo nova investicijska sredstva, 260 milijardi godišnje. E, tisuću milijardi u narednih deset godina treba biti na raspolaganju, ali moramo više ulagati u znanstveno-istraživački rad, u nove tehnologije i zato je dobro to što ćemo osnovati pravedni fond e, za e, regije koje će biti pogođene novim izazovima. Znamo da će postojati socijalni problemi. E, ako želimo osigurati socijalnu koheziju, moramo raditi i na socijalnom aspektu. E, puno toga je pred nama, međutim moramo se prihvatiti ovih izazova. Hvala. Hvala, riječ ima zastupnik Dorfman. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, poštovani gospodine potpredsjedniče, mislim da se svi slažemo oko toga da nam je potrebna energetska tranzicija, treba nam e, više obnovljivih e, izvora energije i moramo raditi na smanjenju emisija CO2. E, mnoge kolege već e, su govorili o zatvaranju rudnika, utjecaju na stanovništvo i gubitak radnih mjesta. Međutim, ne smijemo upasti u tu klopku. Ako je neki radnik radio u rudniku desetljećima, njemu će vjerojatno biti svejedno postoje li neke nove mogućnosti jer to neće biti namijenjeno takvom radniku. Moramo razmišljati o novim tehnologijama, tehnologijama budućnosti. Moramo ulagati u nove energente, u pravedni fond za tranziciju koji će stajati za novu tehnologiju i e, budućnost u kojoj će postojati nove održive tehnologije. Hvala vam, riječ ima zastupnik Levandovski. Hvala vam. Sam naziv Pravedni fond za tranziciju sugerira da se resursi trebaju pravedno raspodijeliti, ali učinkovito. To znači na proporcionalno, proporcionalno s obzirom na težinu promjena koje trebaju pretrpjeti određene regije. Tu su regije koje se uglavnom bave vađenjem ugljena. Imamo tu različitu situaciju u različitim dijelovima Europe. Te to valja uzeti u obzir. Kada i govorimo o zelenjivanju, isto mogu reći da se s time slažem. Moramo biti zeleni, ali moramo i ostati konkurentni, moramo ostati globalni lideri. To znači i postojanje odgovarajućih resursa za velik broj europskih regija. Sada tu stvari nisu dovoljno jasne i još uvijek ne znamo koliki će to iznos novca biti. Äh, ich möchte äh, Hvala lijepa. Äh, želio bih vas pravodobno izvijestiti o tome da u ovom trenutku imamo 35 zastupnika koji su se javili za riječ u sklopu spontanog javljanja za riječ. To ni u kom slučaju nije izvedivo s obzirom e, na to da nemamo puno vremena. E, moći ćemo dati riječ najviše osmorici e, zastupnika kako bismo se držali predviđenog vremenskog rasporeda. Sada je na redu zastupnica Spiraki. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Gospodo Timmermans, Dombrovskis, hvala vam obojici što ste nam danas e, predstavili održivi investicijski plan i pravedni fond za tranziciju. Kako bismo postignuli pravednu tranziciju, moramo utvrditi kriterije. Prije svega, kada je riječ o proizvodnji ugljena. Koliki udio BMP-a će se tu usmjeriti, koliko će ta tranzicija trajati i tako dalje. Dakle, jasno je da ćemo do 2023. imati postupno smanjivanje proizvodnje ugljena, a do 2028. uopće više neće biti te proizvodnje. ovdje treba uzeti u obzir upravo brzinu ovih promjena, pa me zanima koju će ulogu održati upravo brzina u ovom u procesu transformacije. Sjeverna Makedonija. Želim reći da toj zemlji treba dati perspektivu za budućnost. Oni trebaju shvatiti koje se tu nude prilike, što se nalazi u njihovoj budućnosti, to valja jasno naznačiti. Hvala, zastupnica Tot. EU Hvala vam. Uvaženi zastupnici, gospodo povjerenici, pozdravljam odluku vijeća da Europska unija treba postati klimatski neutralna do 2050. Međutim, to će koštati dosta novca u smislu ulaganja i socijalnih troškova. Zato ovdje treba pomoći najmanje razvijenim regijama i onim granama gospodarstva gdje će doći do gubitka radnih mjesta. Zato moramo urediti ovaj fond za pravednu tranziciju koji će nam omogućiti da cijene energenata i hrane neće značajno porasti i pritom ne smijemo nikoga zanemariti. Moramo također i čuti koji će to biti uvjeti za ovu preobrazbu. Htjela bih naglasiti da fond za pravednu tranziciju ne bi trebalo financirati iz tradicionalnih e, politika, dakle niti kohezijske politike, niti ZPP-a. Potrebno je to financirati izvan VFO-a. To bih vam i

Hvala lijepa. E, sada je na redu zastupnica Pereira. Os objetivos Green Deal são Europa Hvala vam. Ciljevi zelenog plana su razvijena Europa i čuvanje bioraznolikosti, borba protiv onečišćenja, te prelazak na kružno gospodarstvo uz poticanje rasta i zapošljavanja nema smisla da je, naravno da ima smisla da je sve ovo potrebno. Govorimo i o planu za ulaganja koji nam je danas predstavljen. Tu se planira ulaganje značajnih sredstava, oni će doći iz javnih financija, ali i od strane privatnika. To ćemo se povezati sa tehnologijom i sa inovacijama koje će na mjesto globalnog lidera staviti upravo Europsku uniju. Ovdje valja dodatno ulagati na obnovljive izvore energije, prije svega sunčevu energiju, potom na vodik. To će nam sve omogućiti lakšu dekarbonizaciju. Na taj način ćemo jednom za svakda riješiti problem koji sada trenutno imamo u Španjolskoj. Hvala lijepa. Prelazimo sada na Catch Prvi je na redu zastupnik Kelly. Nije ovdje. E, zastupnik Komperopoulos stelius. Hvala lijepa. Razgovaramo o tranzicijskom fondu i ambicioznim ciljevima. Danas smo e, čuli neke sasvim konkretne brojke. Smatram to vrlo pozitivnim. U Grčkoj će više od 5000 radnika trpiti posljedice zbog zatvaranja određenih pogona ponajprije u zapadnoj Grčkoj. Smatram da e, trebamo uzeti u obzir i voditi računa o problemima u određenim regijama. Ne radi se samo o pojedinim regijama koje su suočene s izazovom tranzicije. E, to je izazov e, koji je pred svim regijama. Tranzicijski fond mora biti ne samo pravedan, nego i učinkovit. Pritom, istodobno, trebamo e, voditi računa ne samo o pojedinim regijama, nego o cijeloj Europskoj uniji. E, moramo e, imati cjelovit pristup. Hvala. Lopez Aquilia. Zastupnik Lopez Aguilar. Zastupnica Julia Ward. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U udaljenoj regiji u Sjevernoj Engleskoj e, postoji ponosna zajednica e, muškaraca koji su radili u rudnicima, u željezarama i čeličanama gdje su e, proizvodili dijelove za željeznice, za infrastrukturu i stvorili potrebnu trgovinu. E, znam točno što se događa kada nestane određeni industrijski sektor, a uopće se ne razmišlja o tome što bi moglo doći na mjesto tog sektora. U e, Grofovi Durham e, za vrijeme premijerke Margaret Thatcher došlo je do pustošenja jer ti e, muškarci koji su svaki dan e, odlazili spremni raditi u rudnicima izgubili su svako dostojanstvo. E, bila bi velika stvar da su ti ljudi imali mogućnost uživati u pravednoj tranziciji. To bi im pomoglo osigurati dostojanstvo. Predsjedavajući. E, moram nešto reći. E, znate da smo prekoračili predviđeno vrijeme. E, javilo se više od 30 zastupnika, a puno ih uopće nije ovdje. Sada zapravo samo gubimo vrijeme. Ako moramo istraživati tko je ovdje, a tko nije. Na redu je zastupnica Barbara Gibson. iz kluba Renew. Koliko vidim nije ovdje. Zastupnica Suzana Solis Perez. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem gospodinu povjereniku na održanom izlaganju. Pravedni fond za tranziciju iznimno je nužan za promjene koje je potrebno e, provesti kako bismo e, napustili ugljen. Gospodine Timmermans, u sklopu izlaganja spomenuli ste rudare iz Asturijasa. E, međutim, u tim područjima zatvoreni su rudnici i zatvaraju se zadnji pogoni koji ovise o ugljenu. Pritom e, moramo e, biti svjesni velike cijene koja je plaćena u obliku radnih mjesta koja su izgubljena i zato molim da vodite računa o regijama koje su odradili potreban posao, zatvorili e, pogone, međutim nisu profitirali niti osjetili neku opipljivu potporu.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 Dakle, pitanje za naše povjerenike kako gledamo na to privremeno razdoblje što se tiče pline i nuklearne energije. Jučer je predsjednik Europske investicijske banke rekao da neće postojati damoklov mač nad našim glavama. Naime, znam da plin nije baš najbolji u klimatskom smislu, ali je ipak jedan pouzdan izvor energije, tako da mislim da na to treba gledati na jedan razuman i pozitivan način. Marko Danga, hvala. Evo ja sam s mnogo interesa pratio ova izlaganja, no želio bih istaknuti nekoliko stvari. Ako želimo pravednu tranziciju, onda su je javni servis od ključne važnosti. Vi ste rekli da ćete podržati lokalne vlasti, ali pitam se zašto ne odmah uvesti mjere štednje, jer to će nam omogućiti da se na taj način ne zatvore mali kolodvori, na primjer. Ono što se prvo pojavljuje u razgovoru s građanima je socijalni dumping. Dakle, vi samo govorite o primjeni aktualnih europskih propisa. Mislite li da je to za obične ljude dovoljno? Ja ne mislim tako. Zatim rekli ste da ćete podržati velika poduzeća, međutim problem je u tome što to činimo već godinama. Dajemo im subvencije, a za uzvrat tražimo da otvore radna mjesta, a oni naprosto odlaze i stavljaju novac u džep. Zašto bi se to promijenilo? Zastupnik Matthew Patton. Nije ovdje. Na je zastupnik Mandas. Hvala lijepa. Poštovani gospodine povjereniče, zeleni plan predstavlja veliki izazov. E, svi e, žele više financijskih sredstava, međutim, moja bi sugestija bila da u budućnosti od zelenog plana napravimo izvozni proizvod. E, to